Majestades, Excellences, Madame, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus au Parlement européen. Vaše ekscelencije, dame i gospodo, dobrodošli u Strasbourg. Europäischen Trauerakt zu Ehren von Dr. Helmut Kohl, Bundeskanzler AD der Bundesrepublik Deutschland. Dobrodošli na svečanu komemoraciju u čast Helmuta Kohla, počasnog građanina Europe. invito a Pozivam sada za govornicu predsjednika Europskog parlamenta, gospodina Antonija Tajanija. Veličanstvo, gospodo predsjednici, gospodo premijeri, uvaženi kolege iz Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, draga gospođa Kol Richter, članovi obitelji, gospodina Kola, ekscelencije i uvaženi sudionici u ovoj komemoraciji. Danas dajemo posljednji pozdrav Helmutu Kolu, velikom europljaninu, velikom državniku, izuzetnom političaru koji je imao sposobnost poslušati građane i gledati iza obzora. Helmut Kohl je bio iznad svega hrabar čovjek, zagovornik slobode i demokracije. On je predvodio ujedinjenje našeg kontinenta. Uvijek i svugdje branio je ljudsko dostojanstvo pred zidovima, željeznim zavjesama i totalitarizmima. Temeljne vrijednosti naše unije bile su zvijezda vodilja u njegovim brojnim bitkama. To su iste vrijednosti kojima je nadahnut ugovor o Europskoj uniji, a to su mir, sloboda, blagostanje, sigurnost i pravda bez granica. Njegova vjera u te vrijednosti i vjera u čovjeka su u osnovi dubokog pomirenja između nas europljana, a to pomirenje seže i u naše sjećanje. Helmut Kohl, predstavnik je jednog pokoljenja koje je posvetilo vlastite živote stvaranju nove europske renesanse. To je bilo posljednje pokoljenje koje je na vlastitoj koži osjetilo moru rata. Za njih europsko jedinstvo i nadvladavanje nacionalizama predstavljalo je san o budućnosti ispunjenoj mirom za njihovu djecu. Tog pokoljenja bila je članica, i to punopravno, jedna velika žena, Simone Weil. Na nju danas podsjećamo u ovom parlamentu i ona je prva predsjedavala ovim parlamentom nakon izbora. Nada u bolju budućnost bila je najveća snaga tih velikih europljana i to je ista nada koja je osnivačima Europe, Šumanu, De Gasperiju, Adenaueru i Staku omogućila da izlječe rane koje je ostavio rat. Zahvaljujući njima mi smo se uzdigli iz moralnih i materijalnih ruševina nakon, nakon rata i ponovno smo obnovili i ujedinili naš kontinent i pri tome stavili u središte slobodu i dostojanstvo pojedinaca. Helmut Kohl svakako zaslužuje počasno mjesto u europskom panteonu. 1983. obraćajući se europskim zastupnicima, Helmut Kohl je rekao – oni koji gledaju Europu mogu shvatiti kako sreća može nastati iz prijateljstva i suradnje. I u tom duhu on je neprekidno radio kako bi ojačao Uniju i proširio je na sve demokratske države u kontinentu i kako bi učvrsnuo Atlantski savez. U svojih 16 godina koje je proveo kao kancelar, Kol je uvijek bio određujući čimbenik u događajima. Nema stranice niti poglavlja u europskim integracijama koje nije obilježila njiho, njegova hrabrost. I toj hrabrosti možemo zahvaliti i jačanje uloge parlamenta, stvaranje velikog prostora civilnih, političkih i ekonomskih sloboda i nastanak jedinstvene valute i kohezijsku politiku. Ja sam upoznao kancelara kada sam kao mlad političar 1994. godine pratio talijanskog premijera u njegovom službenom posjetu u Bonu. Dojmila me sa njegova karizma i njegova dalekosežna vizija, ali također i njegova sposobnost da čuje i shvati stajališta drugih. Tada mi je bilo sasvim jasno da za Helmeta Kola Ujedinjene doista znači ne Njemačku Europu, nego europsku Njemačku. Ponovno ujedinjene Njemačke i Europe bile su za njega kao i za Adenaora dvije strane iste medalje. Kolova Europa nije okljevala pružiti ruku mladim demokracijama na istoku. Mi smo bili svjetionik slobode za milijune europljana koji su izašli iz mraka komunističke diktature. Njima je ta unija otvorila vrata i to sa solidarnošću i popratila ih na putu ka tržišnom gospodarstvu, ka vladavini prava i ka blagostanju. Korova Europa nije se bojala stvarati vlastitu budućnost. U par riječi, to je ogromna baština koju nam je predao Kol istovremeno i ogromna odgovornost koja uz to ide. Ova predaja palice, poput utrke sa štafetama, treba nas voditi da idemo naprijed. Tijekom svog života Helmut Kohl dobio je brojna priznanja za svoju, svoje sudjelovanje izgradnji Europe. Među njima nagrada Karla Velikog i nagrada prinčeva da no stvarno priznanje je ono koje mu povijest danas odaje. Više nego ikad njegov primjer treba biti naša vodilja kako bismo gradili zajedničku budućnost, kako bismo približili europske narode, kako bismo pružili konkretne odgovore na brige europljana. Danas više nego ikad trebamo učiti od kola, odlučiti se za nadu i staviti na stranu strah. To je ono što od nas traže naši sugrađani. Traže da budemo hrabri, dovoljno hrabri da budemo jedinstveni, dovoljno hrabri da se promijenimo, jer teškoće i izazovi ne definiraju europljane, već definira nas naša sposobnost da prevaziđemo te poteškoće. Poput kola i drugih čelnika njegova vremena moramo zajedno raditi kako bismo pokrenuli ideal Europe. Europu koja će biti učinkovitija, koja može zaštititi europljane spram tog nemirnog mora globalnog svijeta. Kada su ljudska prava dovedena u pitanje, kada su ljudi diskriminirani i trpe nasilje zbog svojih vjerovanja i uvjerenja, svijet se okreće prema Europskoj uniji tražeći nadu i podršku. Ta Europa, naša Europa, mora uzdignuti glavu i ponovo postati simbol tih vrijednosti svugdje diljem svijeta. Europa svjetionik slobode, Europa zaštitnica prava, jedini kontinent gdje je smrtna kazna ukinuta. Eto, to je Europa kako je htio Helmut Kohl. Ona je puno više od običnog tržišta ili jedinstvene valute. To je identitet koji je izgrađen tijekom stoljeća zajednička pripadnost, ideal slobode, prosperiteta i mira. U Rimu 25. ožujka, 60 godina nakon potpisivanja temeljnih ugovora, preuzeli smo obvezu da popunimo kolov rad i drugih velikih europljana. Kao što, smo, kao što nam je to pokazao, moramo biti prevazići konkretne neposredne interese. Moramo biti čelnici integracije Europe. Ujedinjenje Njemačke je bio neupitan simbol toga svega, poput divnog simbola i čina pomirenja François Mitterana i Helmuta Kola u Verdanu, dva čovjeka, dvije nacije koji su si pružili ruku na zemlji, na tlu gdje su se prije sukobljavali. To nije najlakši put, niti najkraći, ali jedini moguć da damo smisao pripadnosti ovom velikom projektu, našem projektu. To je projekt nade i budućih perspektiva za buduće generacije. Iz svih ovih razloga uspomena na kola ostaće živa u srcu svih onih koji poput nas vole Europu. Via verden hire ideje Europas, mituns. Hvala vam, Helmute Kohl. Ponijet vašu ideju Europe u budućnost. Grazie, presidente. Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala, gospodine predsjedniče. Sada dajem riječ predsjedniku Europske komisije Jean-Claude Junckeru. Monsieur le président du Parlement. Gospodine predsjedniče Europskog parlamenta, dame i gospodo, gospodo predsjednici vlada, predsjednici država, dame i gospodo, uvaženi zastupnici, dragi prijatelji. Danas se opraštamo od Helmuta Kola, europskog i njemačkog državnika, a ja se pozdravljam od svog vjernog prijatelja koji mi je pružao svo svoje prijateljstvo desetljećima. Ovdje vam ne govori predsjednik komisije, već prijatelj. Prijatelj koji je postao predsjednik komisije. Sa odlaskom Helmuta Kola odlazi džin posljeratne Europe. On, će, on je ušao u našu povijest i zauvijek će ostati u njoj. Postao je europski monument, monument pred kojim pozdravljamo Europu i Njemačku odlučio se oprostiti nas ovdje u Strasburu u ovom francusko-njemačkom pograničnom gradu koji je naučio voljeti i naša dužnost bila ispuniti njegovu želju. Ova svečana komemoracija nije njemačka, već je europska. Danas počinjemo u Strasburu, završava se u Špajeru u katedrali koju je toliko volio. On je bio njemački patriot, ali i europski patriot. Bio je čovjek koji je spajao narode i projekte europsko-njemački patriot, jer za njega tu nije postojala nikakva suprotnost između onog što je bilo i što je njemačko i onog što je europsko francuski filozof Blaise Pascal govorio je kako voli stvari koje idu zajedno. Što se Helmuta Kola tiče, njemačko i europsko jedinstvo išli su zajedno. To su bili lici naličje jedne te iste medalje. Kao što je to Konrad Adenauer govorio. Uostalom prisvojio si je u devizu i svojim djelovanjem i razmišljanjem to je provodio u djelo. Postoje brojni primjeri koji mogu ovo ilustrirati rušenje Berlinskog zida. Svi su to s veseljem, s radošću pozdravili diljem svijeta. Ujedinjenje Njemačke koje je beskrajno podržao izazvalo je određenu otpornost u nekim dijelovima Europe, pa čak i odbacivanja no strpljivim razgovorom privolio je sve da prihvate ujedinjenje. Mogao je to napraviti jer su njegova filozofija i njegovo ponašanje dali su mu vjerodostojnost i objasnio je da je europska Njemačka bila moguća. On je želio to ujedinjenje Njemačke svim svojim silama i uspio je uvjeriti ljude da treba ispuniti taj povijesni čin. On je iskoristio taj povijesni trenutak koji se kratko pojavio, tu povijesnu prigodu. Svi u Njemačkoj i u Europi nisu odmah prepoznali taj trenutak, ali on jest. Osjetio je da je ujedinjenje Njemačke moguće, opipljivo. Iskoristio je pravi trenutak. Drugi bi vjerovatno propustili tu priliku. To je bio čovjek koji je imao viziju budućnosti. Helmut Kohl je gledao Njemačku i mislio o Europi. Uvijek je mislio na središnju istočnu Europu, ne samo na Poljsku, ali velikim dijelom da. On nije bio odgovoran za nacističke zločine u Poljskoj, ali je bio svjestan povijesne odgovornosti koja počiva na ramenima Njemačke, poput Vilja Branta, kojem se divio. Helmut Kohl i Willy Brandt bili su dva džina našeg vremena. Proširenje na istok i centar kontinenta bili su nezamislivi bez Poljske. To ne smijemo zaboraviti. Helmut Kohl nije bio samo arhitekt njemačkog ujedinjenja, znatno više od drugih radio na pomirenju između Europe i europskog zemljopisa. On je jedan od onih koji su omogućili da se stane u kraj podjelama između istoka i zapada. Europska, e, istočna i središnja Europa, poput južne Europe, svi oni puno duguju Helmutu Kolu i to treba nas posjetiti. U ovom popisu treba dodati činjenicu da su odnosi s Izraelom razvijani na pametan, inteligentan način. On je bio veliki prijatelj Izraela. Veliki je značaj pridavao odnosima s bivšim Sovjetskim savezom i današnjom Rusijom. Poznavao je Rusiju i bio je uvjeren da je potrebno sudjelovati u transatlantskom paktu. On je ukazao na brojne stvari. Majke, vjerojatno sam jedini u ovoj vječnici koji je tijekom svog života vidio Helmuta Kola kako plače. To je bilo 13. prosinca 1997 tog dana pod mojim predsjedništvom u Luksemburgu Vijeće Europe Europsko vijeće odlučilo je proširiti Europu na istočnu i središnju Europu prema Cipru i Malti. Tijekom ručka javio se za riječ. I rekao je glasom punim suza da taj dan pristupnih pregovora jedan je od najljepših dana njegovog života, da je on, savezni kancelar, bio iznimno srećan što je mogao doživjeti taj trenutak europskog ujedinjenja. Toga je doista istinski ganulo. Nakon svega što je Njemačka, nakon svog zla koje je Njemačka dala, pružila Europi. I onda je učutao i dugo je sam plakao. Nije bio jedini u toj situaciji, niko se nije stidio plakati toga dana. I to je Europa koju volimo. On i te Weigel bili su pokretači te nove Europe s velikom energijom zalagao se za njemačke interese unijeti Europsku središnju banku temeljne ugovore uvijek je bila njegova borba, njegova teza i od tog to, to je učinio kao to je bio predovjet njegovog sudjelovanja. On je učinio moguću jedinstvenu valutu. Za njega je Europa bila drugi način očuvanja mira u Europi. Helmut Kohl također je ilustracija jedne druge stvarnosti. To je stvarnost poštovanja svih manjih i srednjih država Europe. Uvijek se zalagao za njihove interese. Često tijekom pregovora neposredno prije prekida određenih pregovora on je uvijek uspjevao podsjetiti nas na ono što se stvarno događa u Europi. Podsjećao nas je da ne smijemo pristati na nacionalni obradu dosija. Helmut Kohl je bio čovjek pomirenja između hrvatske Njemačke, prijatelja Denaura de On nije govorio francuski, ali sve je znao o francuskoj njenoj povijesti, o dubinskoj francuskoj njenim regijama, osobito o Alzasu, koji je volio, koji je volio posjećivati i koji je volio svojim, svim svojim srcem i znao je sve najbolje adrese restorana u Alzasu, kojih ima podosta. Povijest će se sjetiti slike koja sve govori o kolu, i intimnim odnosima, o bliskim odnosima koje je održavao s Francuskom, kada su na Verdanu Helmut Kohl i François Mitterrand pružili ruku jedan drugom, tada su ovjekovječili bratstvo između Francuske i Njemačke. To što ga ovdje pozdravljam u Strasburu, sjedištu parlamenta, čiji je bio stalni prijatelj ovdje na nekoliko stotina metara od Rajne, Rajne prepune povijesti tragične europske i simboličke rajne. Ovaj lijepi grad Strasbourg je predstavnica Europe i tu sjede predstavnici svih Europljana i odaju počast uspomeni Helmutu Kolu. Da, Helmut Kohl bio je Njemac, ali bio je i europski patriot. Za njega patriotizam nikad nije bio patriotizam koji je usmjeren protiv drugih, već patriotizam koji se živi zajedno s drugim. Njemačka, Europa, Rajnska pokrajina pozdravljaju impozantno djelo Helmuta Kola. Mi ga poštujemo i dužni smo mu. On je imao jako ispunjen život. Njegove neuspjehe ćemo mu oprostiti ali sigurno da će ostaviti neizbrisiv trag. On to zna i mi to znamo. Znamo da je poboljšao Europu. Helmut, e, vjerujem da si u raju sada. Više bismo volili da se ovdje među nama. Dakle, molim te, obećaj nam da odmah nećeš na nebu napraviti ispostavu CDU-a. Dovoljno si učinio za svoju stranku, za svoju zemlju i za našu Europu. Hvala ti, Helmute. Hvala ti. Thank you. Ruhe in Frieden, Herr Bundeskanzler und lieber Freund. Du hast ein reich erfülltes Leben nach einem reich... Počivaj u miru, dragi prijatelju, nakon ovako bogatog života. Doista si to zavrijedio. Počivaj u miru, u vijeke vjekova Merci, Herr Präsident. I would like to Donald... Pa, pozvala bih gospodina Donalda Tuska, predsjednika Europskog vijeća, da sada održi svoj govor. šanovna Poštovane obitelji, dame i gospodo, uzvanici, prijatelji, kao netko tko je u jednakoj mjeri europljanin, poljak i osoba iz Gdanjska, smatram da sam doista dobra osoba za reći par riječi oproštaja od Helmuta Kola. počesnog građanina Europe, isto počesnog građanina grada Gdanjska. Nije slučajnost da je moj rodni grad, grad u kojem je rođen pokret Solidarnost, odlučio dodijeliti ovu počasnu titulu pokojnom kancelaru Kolu. Maleni broj ljudi u Europi razumio je poput njega koliko su bili važni pokreti za Europu u središnjoj i istočnoj Europi, važni za njemečko jedinstvo i za ujedinjenje cijele Europe. Često nas je podsjećao da su prvi koji su načeli Berlinski zid bili upravo radnici u Gdanskom brodogradilištu 1980. To je jedan od razloga uz borbu za ponovno ujedinjenje Njemačke, što je kancelar Kohl promovirao pristupanje Europske uniji bivših zemalja sovjetskog bloka. Povijesno gledano simbolično je da je Helmut Kohl dobio vijest o padu Berlinskog zida upravo kada je bio u Varšavi u službenoj posjeti prvom nekomunističkom premijeru zemlje. I upravo iz Varšave je izrekao prve riječi europske potpore, podrške, ohrabrenja za ideju Ujedinjene Njemačke. Iz Varšave, grada koje je najviše propatio tijekom drugog svjetskog rata. U procesu izgradnje pomjerenja Helmut Kohl je doista znatan doprinos dao i upravo zahvaljujući njemu, među drugima, riječi poput povjerenja i pomirenja podobno su postale smislene u odnosima Francuske, Njemačke i Njemačke i Poljske. I danas se sjećam dvije iznimno snažne slike predsjednika Mitterana i kancelara Kola kako se drže za ruke u Verdanu i premijera Mazovjetskog i kancelara Kola kako se grle na misi pomirenja u križovi dva dana nakon pada zida. Te geste i odluke iza njih i odluke nakon njih postavile su temelj današnje moderne Europe. Ki slova... Helmut Kohl je riječi Tomasa Mana proveo u političku praksu. Riječi želimo europsku Njemačku, a ne Njemačku Europu. No, njegova vizija išla je mnogo dalje, šire od njemečkih granica i njemečkih interesa. Ud, uz izuzetnu upornost pokušavao je definirati zajedničku Europu. Tražio je što ju objedinjuje bez ikakvih iluzija o tome da bi lako bilo ukloniti stvari koje nas razjedinjuju. Danas imamo ujedinjenu Europu, zbog toga što je on pronašao partnere u ovom velikom pokretu. europske političke divove Leha Valešu, François Mitterana, Tadeuša Mazovjecka, Vaclava Haleva i u nekoj drugoj mjeri i papu Ivana Pavla II. Danas nasljednici tih velikih junaka pozitivne priče o europskoj povijesti dok se okupljaju i klanjaju pred njegovim ljesom moraju razmotriti i porazmisliti o svojoj vlastitoj savjesti. U Berlini, u Varšavi, u Parizu, u Budimpešti pitanje o budućnosti Ujedinjene Europe mora dobiti kategorički odgovor da, da Uniji, da slobodi, da ljudskim pravima. Na kraju mise pomirenja u križovi kancelar Kol je rekao krenimo s ovog oltara ka dobroj, mirnoj budućnosti koju je blagoslovio Bog za obje naše nacije, i Poljsku i Njemačku, i za sve nas u Europi. Neka te riječi ostanu u našim sjećanjima. Hvala. Dziękuję panie prezydencji. Hvala gospodine predsjedniče. Sada ćemo pogledati e, jedan video pod naslovom Helmut Kohl, veliki evropljanin. Nur ein starkes und einiges Europa samo snažna i ujedinjena Europa može provesti nužan dijalog s istokom zajedno s našim prijateljima, saveznicima i na taj način dobiti šansu za pomirenje. To je nužno za očuvanje mira u svijetu. Čežnji Njemaca u istočnom Berlinu i DDR-u za slobodom za posljedicu su imale to da je mirno srušen zid i bodljikava žica. Nakon gotovo tri desetljeća razdora, stanovnici Njemačke ponovno zajednički slave činjenicu da pripadaju zajedno i da su ponovno ujedinjeni u naciju. Potrebna nam je snažna Europa, samopouzdana Europa, ukoliko ne želimo poslati igračkom svjetske politike. Ponavljam, svima nam je potrebna Europa. Zamisli nacionalnih država iz 19. stoljeća nikada nas neće moći prevesti preko praga u 21. stoljeće. Erfolgte reformpolitik uspjeh e, reformne politike u novim demokracijama u središnjoj i istočnoj Europi svakako je u interesu Europske unije. Gdje god je moguće prelaziti granice bez poteškoća, zamisli, mišljenja mogu slobodno biti razmjenjivanja i ljudi se mogu sastajati, nepovjerenje i neprijateljstvo u krajnjoj liniji morati će biti nadiđeni. Najbolje jamstvo trajnog i sigurnog misa u Europi jest i ostaje sloboda našeg stanovništva. al señor Felipe González Márquez, expresidente del Reino. Molim gospodina Felipe Gonzáleza Márquez, bivšeg predsjednika vlade Kraljevine Španjolske, da uzme riječ i pozdravi Helmuta Kola. Gracias a los presidentes del... Hvala predsjedniku parlamenta, predsjedniku komisije i predsjedniku vijeća što su mi omogućili ovu čast. A želim zahvaliti i gospođi Kohl, udovici Helmuta Kola, što imam priliku osobno se oprostiti od prijatelja Helmuta. Zamolit ću vas samo za pet minuta pažnje. Teško mi je izgovoriti ove riječi. Napustila nas je jedna osoba koja je davala mnogo smisla prijateljstvu, ona je spajala prijateljstvo i vjeru i to je jedinstveno u političkom svijetu. On je spajao prijateljstvu, vjeru i odanost, a kada odanosti nije bilo, imao je izuzetan osjećaj za to. On je uvijek govorio o europskoj Njemačkoj, upravo zato kako ne bi bilo Njemačke Europe. Imao je i veliki osjećaj za socijalu. On je vjerovao u socijalno tržišno gospodarstvo i nikad nije smatrao da je socijalna dimenzija Europe smetnja tome da Europa uđe punopravno u razdoblje globalizacije. mi gubimo velikog europljanina. Ja imam osjećaj da gubim prijatelja s kojim sam podijelio odlučujuće povijesne trenutke za Njemačku, za Španjolsku, za Europu i za svijet. Polazeći od odluke koju je spomenuo predsjednik Juncker, odnosno o postavljanju raketa srednjeg dometa, za što se Kol borio, pa sve do odbacivanja modernizacije raketa kratkog dometa koje su prouzročile njemačke žrtve, on je u razgovoru sa Mitterrandom e, samo spominjao nekoliko riječi francuskog koje je znao, a te su riječi bile riječi prijateljstva prema Mediteranu. No, on nas je uvijek pratio također i na europskom putu Španjolske i to sa velikom solidarnošću i sa mediteranom Delorom i drugim prijateljima. Mi smo proslavili potpisivanje jedinstvenog akta, a to je prethodilo velikoj izgradnji Europe koju su omogućili europski ugovori i ugovor o Europskoj uniji. U velikim izazovima na koje smo naišli na tom putu, u slučaju pada Berlinskog zida, on je znao iskoristiti taj događaj rušenja zida kako bi ujedinio njemačko društvo i poveo ga u europsko društvo. On je uvijek govorio da želi europsku Njemačku, a ne Njemačku Europu. I to načelo pokazuje njegovu odlučnost i njegovu volju i to je bio središnji pojam koji je založio u svojem radu. On je donio jedinstvenu valutu i potpisao je ugovor o gospodarskoj i monetarnoj uniji znajući da će ga to stajati mjesta kancelara, ali to je prihvatio, izgubio je na izborima kao što se događa svima nama prije ili kasnije. I tada sam mu rekao, Helmute, možeš doći na vlast zahvaljujući milijunima glasova, ali živjet ćeš zahvaljujući povjerenju i vjeri brojnih, ali dobrih prijatelja. Ti imaš dobre, vjerne prijatelje koji će te pratiti na životnom putu. Danas Svatko od tih vjernih prijatelja želi mu dati posljednji oprost i ti će prijatelji reći da je nastala velika praznina na političkoj sceni koja će biti ispunjena sjećanjem na tebe, na tvoju odlučnost i na sjećanje, sjećanjem na tvoj život koji je bio politički izuzetan, ali iznad svega ostaće velika praznina koju ja osjećati zbog nestanka jednog e, dugotrajnog prijateljstva. Tu nastaje praznina upravo kad nam trebaš, ali nećemo te zaboraviti, možeš i dalje računati na naše prijateljstvo. Gracias, señor presidente. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Sada bih pozvala gospodina Bila Clintona, bivšeg predsjednika SAD, da kaže riječi. Oproštajem. Hvala što ste mi omogućili da kažem par riječi. Hvala Peteru, Walteru, Helmutovoj obitelji. Zahvaljujem vođama Europe, kancelariki Merkel, predsjedniku Macronu, drugim premijerima i dužnosnicima koji su danas ovdje. zamolim bih vas da razmotrite nešto što nemam u svojim bilješkama. Danas sam gledao ovaj skup i sve nas koji smo nekoć bili na dužnostima, sve nas koji smo danas došli ovamo. Zbog čega? Zbog toga što nam je Helmut Kohl dao priliku da budemo uključeni u nešto što je veće od nas samih, veće, od naših mandata, veće od naših prolaznih karijera. Svi mi, prije ili kasnije, bit ćemo u ljesu poput ovoga. I jedini dar koji možemo ostaviti iza sebe je bolja budućnost našoj djeci i sloboda da donesu svoje vlastite izbore, uključujući i svoje vlastite greške. Ja ih volim. Volim i Helmuta zbog toga što Hillary je obično govorila da je on jedina osoba koja ima veći apetit od mene. Jednom me u Washingtonu odveo u svoj omiljeni restoran u glavnom gradu moje zemlje. Pe, poručujem vam, Filomina se zove. I zbog čega govorim sve ovo? Zbog toga što u Europi 21. stoljeće, kao što znate, počelo je u njegovoj smjeni. Doista je morao odgovoriti na komplicirana pitanja koja su sva imala posljedice do današnjeg dana. I zbog odgovora koje je on pružio, danas smo svi mi ovdje. da li je bila moguća stvarno ujedinjena Njemačka nakon pada Berlinskog zida? Kako će izgledati? Koliko će koštati? To će biti prava komplikacija, ali mi smo jedna zemlja, jedna nacija i moramo proći kroz te poteškoće, kroz tu razdvojenost. Čak i u njegovom slučaju gdje ga je to koštalo izbora. Jer trajalo je mnogo duže da se sve riješi nego što je to bilo predviđeno. Da li je treba doći do stvarne Europske unije, da li treba proširiti na taj način da Njemačka više nikada neće biti sam predvodnik u Europi, izvor razdvojenosti ili rata, Poljska, Mađarska, Češka, svi drugi. Možemo li to učiniti zajednički? Da li bi Njemačka, koje su njeni susjedi toliko dugo u koju nisu vjerovali, trebala zauzeti jedan agresivni stav kako bi se priveo kralju, kraju pokolj u Bosni? Podržati NATO i prve intervencije NATO-a van država članica? I isto tako prvo slanje njemačkih snaga van svoje zemlje od kraja drugog svjetskog rata. Nakon cjelokupnog pokolja tog rata, Berlinski zid je konačno pao. I da li bi jednostavno trebalo izdahnuti zbog olakšanja i priznati da je to bilo jedno užasno iskustvo i za Rusiju? Ispružiti ruku, ruku i poziv prijateljstva u pratnji Čeha. I meni pružiti priliku da učinim to isto da li bi NATO trebalo čuvati, odustati od njega. Mnogi su mislili da je i to drugo potrebno učiniti. No umjesto toga, moguće je proširiti ga ne kao prijetnju, već kao obećanje. Uz posebna partnerstva koja su uključivala i Rusiju i Ukrajinu. I to kako bi se zajamčio teritorijalni integritet i suradnja naroda u budućnosti. To su sve bila doista velika pitanja. Danas stvari djeluju jednostavno. Kad možemo reći ne samo da je bilo jednostavno, već pogledajmo i kako se i stvarnost tu uplala, koliko su se stvari promijenile. Možda smatrate da svi mi koji smo ovako posjedjeli, izgledamo i izbljedjelo u ovakvoj stvarnosti, no nema trajnih pobjeda. U politici su tu samo porazi. Ono što je najvažnije je ono što nas pokreće. Volio sam ovog čovjeka zbog toga što su njegovi apetiti išli mnogo dalje od hrane. Zbog toga što je želio stvoriti svijet u kojem nitko neće dominirati drugima. Svijet u kojem je suradnja bila bolja od sukoba, u kojem su raznolikije skupine donosile bolje odluke od pojedinaca, diktatora i u kojoj će mladi imati slobodu reći kad kada smo bili u krivu ili barem ono što smo učinili nije dovoljno. Ništa to nije pokazalo više nego njegova spremnost da preuzme tu ogroman značaj povijesti i kulture Njemačke i doprinese Europskoj uniji, a tu je i njegova spremnost da prepusti prvo vodstvo središnje banke. To je bilo prirodno, morali smo naučiti dijeliti. Danas diljem svijeta dolazi do novih ustanaka, do politike identiteta. Tko smo mi? I da li bi nas trebalo definirati na temelju naših razlika ili na temelju naših sličnosti. Nemojte se zavaravati. Helmut Kohl je obožavao to što je bio Njemac. Omogućio sam mu u jednoj državnoj posjeti SAD-u da bude vrlo njemački orijentiran. Odveo sam ga u Milwaukee, u jednu, u jednu njemačku američku školu gdje sa afričkim, afroameričkim studentima razgovarao na njemečkom cijeli dan u toj školi. On je imao takav stav da u međuovisnom svijetu, gdje su granice više izgledale poput mreža nego poput zidova i gdje je tehnologija omogućavala prekrasne stvari, ali nas je učinila ranjivijima od terorizma do kibernetičkog terorizma, no, tražili smo ono što nam je zajedničko. On je obožavao biti Njemac. Tjerao me da jedem stvari koje nisam želio jesti. Jer obožavao je biti Njemac. Obožavao je biti i Europljan. No u njegovoj visokoj, vrlo političkoj poziciji i vodstvu postojala jedna klica razumijevanja toga da je rak 20. stoljeća proizašao iz ljudi koji su vjerovali da je dominacija bolja od suradnje. I zbog toga smo danas svi ovdje. Svi mi starci koji smo željeli još jednom vratiti se reći hvala ti što si nam dao priliku da budemo dijelom nečega što je veće od nas samih. Hvala ti što si nam pružio priliku da budemo malo bolji i da se sjetimo da su poljski radnici u Gdanjsku, da su njihovi životi u Božim očima jednako važni kao i naši. Politika u krajnjoj liniji se ne svodi na neke sjajne načine dominacije, već na mogućnost da najveći mogući broj ljudi ima normalan običan život. Najbogatija osoba na svijetu jednom će lakom ljesu. Najmoćnija osoba na svijetu. Da li ubijao ili čuvao živote, svi ćemo na kraju krajeva kući poći, kao što se to kaže u SAD-u i kao što to kažu u našim afroameričkim crkvama. Ovakve sastanke nazivaju going, hajmat, povratak kući. Hajmat, to nije nitko volio više od Helmuta Kola. Ugodan počinak, prijatelju. Najveći dar koji si nam ostavio je pouka o tome da ono što je najvažnije u životu jest ono što ostavljamo svojoj djeci. Sloboda, mir, sigurnost. Da se izgradi naše vlastito blagostanje, da ostvarujemo svoje vlastite snove i vjerujemo da doista mogu biti veliki, dok istodobno stvaramo i uzdižemo, a ne rušimo. Dobro si odradio ovaj život i svi mi koji smo s tobom to dijelili, volimo te zbog toga. Thank you, Mr. President. Hvala, gospodine predsjedniče. Molim gospodina Dimitrija Medveva, predsjednika Ruske federacije, da se obrati. uvažena gospođa Kolj Richter, уважаемые родственники Гельмута Коля, уважаемые i и господа. Сегодня мы прощаемся. Dame i gospodo, danas mi se opraštamo od Helmuta Kola. On je s pravom nazivan ne samo arhitektom ponovnog ujedinjenja Njemačke, nego i arhitektom Ujedinjene Europe. bit ću izravni arhitektom postojećeg svijeta. U svakom smislu riječi Helmut Kohl bio je izuzetna ličnost. On je bio osoba velikih planova i velikih ideja, bio je vođa zahvaljujući kojemu vremena se mijenjaju. Mnogo od onoga što je ostvario u svojih 16 godina kao kancelar Njemačke ocjenjeno je nemogućim od strane suvremenika. No, mi danas gledamo na to drugačije. To nije bilo moguće ostvariti ni na koji drugi način, što znači da je on odabrao jedini ispravan put, a povijest je krenula tim putem. U tom smislu riječi Helmut Kohl bio je osoba budućnosti. Za Njemce otvorio je razdoblje jedinstva u novoj Njemačkoj. U toj novoj Njemačkoj je odraslo je već novo pokoljenje ljudi. Tada, a moji kolege su to već spomenuli, nisu svi bili spremni to prihvatiti, no Helmut Kohl je i predobro znao što znači rat. On ga je doživio kao mlad i trebalo mu je mnogo vremena kako bi nadvladao podjele u Europi, podjele koje su obilježili jazovi i granice i sukobljene ideologije. Veliki političar Helmut Kohl je shvaćao vrlo dobro da samo na taj način prevladavanjem razjedinjenosti Europe da će on na taj način moći ponovno ujediniti svoju zemlju. Na tom putu Rusija, moja zemlja, bila mu je pouzdanim saveznikom. Naši ljudi su poznavali opasnosti i sukobljavanja i znali su koja je vrijednost mira. Zahvaljujući tome, nekadašnji neprijatelji počeli su izgrađivati međusobne odnose koji se temelje na uzajamnom poštovanju i jednakosti. Helmut Kohl je osobno poduzeo sve kako bi naši odnosi bili najuspješniji, najbolji u povijesti i Rusija to cijeni i to mnogo. Helmut Kohl ostvario je najveći cilj u svom životu. Uvijek je bio pravi nacionalni vođa, no razmišljao je i djelovao u europskom i svjetskom kontekstu sanjao je ne samo o ujedinjenoj Njemačkoj, nego i o ujedinjenoj Europi, a Rusiju je vidio kao njen sastavni dio. Taj san o zajedničkom domu bez žičanih ograda, bez straha, neprijateljstva, koje je razjedinilo taj kontinent, bio je san o miru i sigurnosti za sve. Kada se ljudsko biće uzdigne iznad nacija, granica ili država i kada se i njegove ideje i zajedničke vrijednosti uzdignu iznad toga, nastaju suradnja i povjerenje. U stvaranju takvog zajedničkog doma ne možemo stati, ne možemo reći da je sve ostvareno na idealan način. Mi moramo zajedno nastaviti djelovati. Berlinski zid srušen je i njegovi dijelovi podijeljeni su kao suveniri, ali ideologija koja je stala iza toga još uvijek e, je prisutna u svijetu i dan danas e, još smo daleko od ostvarenja ideala zajedničkog doma, ali trebamo shvatiti da ujedinjena, sigurna i napredna Europa jest naš cilj. Helmut Kohl je u teškim vremenima dokazao da je taj cilj ostvariv. To je odgovornost e, svih europskih čelnika. Dame i gospodo, životni put kancelara Njemačkog ujedinjenja i jedinstva i dalje će izazivati poštovanje u čitavom svijetu. U Rusiji sjećat ćemo se kao prijatelja kao mudrog i pametnog političara i kao otvorene i iskrene osobe. U ime Ruske federacije želim izraziti naše iskreno suosjećanje zbog smrti velikog sina Njemačke, Helmuta Kola. Спасибо, господин президент. Hvala, gospodine predsjedniče. Molim gospodina Emmanuela Macrona, predsjednika Francuske republike, da nam se obrati. Madame. dragi članovi obitelji Kola, Dame i gospodo, šefovi država i vlada, dame i gospodo, predstavnici europskih institucija, dame i gospodo ministri, dame i gospodo veleposlanici, dame i gospodo eurozastupnici, dame i gospodo. Hvala vam što ste se opredijeli za Strasbourg, visoko mjesto Europe, uz koju je Helmut Kohl toliko bio privržen. Dopustite mi da se ovom prigodom sjetim na trenutak Simon Veil koja je jučer preminula i koja je bila prva žena zastupnica, zatim predsjednica Europskog parlamenta i koja je znala koja je cijena naše Europe rođene iz neizbrisivog iskustva smrti. Mi smo se ovdje na ovaj dan okupili kako bismo odali počast na sjećanje Helmuta Kola. Ovdje se ne radi samo sjećanje, već i o njegovu tragu u povijesti. Nekolicina vas spomenula je uz jake emocije, trenutke koje su dijelili s njim. Za moju generaciju Helmut Kohl predstavlja već dio europske povijesti. Predstavlja to iskustvo bez kojeg mi ne bismo mogli biti tu i djelovati. On predstavlja povijesne odluke, hrabre odluke, bez kojih naša pokoljenja ne bi mogla birati. Već su stotine stranica napisane o njegovom djelovanju, o ujedinjenju Njemačke, o europskoj izgradnji, o tome ste već govorili. On je čovjek koji je u nekoliko navrata znao donijeti hrabre odluke koje su ponekad bile suprotne javnom mnijenju njegove države, ponekad odluke koje nisu bile poželjne. Kao predsjednik Francuske republike ne bih htio da njegova baština bude svedena na političko djelovanje koliko god ono bilo izvanredno, jer ono što nam on pruža je puno više. Helmut Kohl za Francusko je bio privilegiran sugovornik, ključni saveznik, neiscrpan graditelj, ali bio je više i od toga. Bio je prijatelj. Njegove, njegovi odnosi s Francuskom bili su hranjeni njegovom osobnom, obiteljskom i povijesnom memorijom. On je bio jako znatiželjan prema svojim susjedima, taj čovjek koji je rođen u Oranjskoj, gledao je preko rijeke i više je volio mostove od granica ili zidova. Taj odnos bio je pun bezuvjetnog poštovanja koji se koji možemo suprotstaviti fanatizmu i okrutnosti. Kada, je početkom, kada su početkom 80. godina Francuzi izabrali čelnike čiji znači, su gospodarske odluke zbunjivale neke od naših e, partnera, Helmut Kohl nam je pružio svoju ruku i odmaknuo nevoljkost nekih njegovih političkih prijatelja i saveznika kada su nas nacionalne razmirice dijelile osobito kada se radi o Europi, on je i dalje imao povjerenje u nas i kada je došlo do ujedinjenja Njemačke, on je uložio svu svoju energiju kako se Europa ne bi oslabila već ojačala time. Francuska je znala biti dostojnom te, tog prijateljstva konstantnom. Nakon Charles de Gaulle i Konrada Adenaura, nakon Valerija Giscard d'Estaing i Helmuta Schmidta, koji su bacili čvrste temelje Europe, François Mitterrand i Helmut Kohl su preuzeli palicu. I jedan i drugi znali su prevazići tragično iskustvo svojih vlastitih pokoljenja. I jedan i drugi znali su tih naroda koji su se sukobljavali učiniti narode koji su postali stvarni prijatelji. Tako su Helmut Kohl i François Mitterrand, zatim Jacques Chirac na veleban način pokazali da je Europa velika samo ako je dobrobit velika, ako je prijateljstvo koje je temelj Europe veliko. Sjetimo se danas 4. siječnja 1990. kada je Helmut Kohl otišao u posjet François Mitterrandu u njegovu obiteljsku kuću u Lače. Nakon više tjedana razmišljanja u vezi s ujedinjenjem Njemačke, taj posjet omogućio je njima dvojici da razgovaraju svim temama hodajući među borovima na pješčanom tlu pokrajine Land i to prijateljstvo tih šetača je ponovno stvorilo dogovor. Sudbina svijeta igra se na razini ljudi. Helmut Kohl i François Mitterrand pokazali su da bratstvo može isto tako postati bljeda sol kada više ne, ne može zasoliti odnose između ljudi. Treba uvijek to znati učvrstiti i znati ponekad izložiti se opasnosti da se to radi i u okviru sporazuma institucija. Jacques Delors za njih je bio najbolji čovjek za ostvarenje te ambicije i ono što su zajedno izgradili bilo bez presedana, to je ovo što nas danas ujedinjuje. Onima koji danas tvrde da europske institucije i te, europski temeljni ugovori postaju uzaludne tehnokratske tvorevine, želim im reći ovom prigodom pred Helmutom Kolom da je tome tako zato što su iz toga isključili prijateljstvo. Tome je tako zato što su dopustili da se ugasi plamen koji je to sve iskovao, zato što su zaboravili sudbine koje su to sve izgradile. Zato što vi danas odlučujete da ta Europa treba biti upravo tehnokratska. Pa koja je poruka njegova života, njegove sudbine htio nam je pokazati da je naša Europa, ono što nas danas ujedinjuje, plod povijesti više pokoljenja. To je plod sudbine ljudi koji su se odlučili ustati i biti veći od onoga što im je bilo namijenjeno, koji su imali hrabrost prevazići mržnje, ponekad i strahove. Koja to građevina ne gubi svoj smisao pa i svoju ljepotu ako je nema tko nastaniti. Eto, to su pouke koje nam je ostavio Helmut Kohl, Francuskoj i cijeloj Europi, jer politička umješnost jako je korisna, ali ona ništa sama od sebe neće napraviti. Ideali i prijateljstvo i životno iskustvo utjelovljuju projekte i čine da oni traju. I zajedno uz Angelu Merkel upravo to želim ponovno inkarnirati, te otvoriti. Povijest će i nas jednog dana suditi. Ozbiljno će analizirati ustupke koje ćemo napraviti zbog kratkoročnih eh, nacionalnih egoizama i ono čega će se sjetiti bit će naša iskrena privrženost miru i prijateljstvu naroda, europskom projektu koji je preduvjet toga svega. Sjetit će se dubokog prijateljstva, naše zajedničke povijesti, naših jako povezanih, isprepletenih kultura i izazova koje smo zajedno prošli. I ako počnemo sumnjati u nekom trenutku, dovoljno je da se sjetimo velikog lika i djela Helmuta Kola uz svu zahvalnost koju mu dugujemo. Sjetimo se onoga, onih riječi koje ga rezimiraju. Überhaupt keinen Anlass zur Resignation. Nemamo danas nikakvog razloga da budemo rezignirani. Trebamo imamo puno više razloga da budemo realno optimisti pour avancer ensemble. Još dugo nakon njega ćemo se sjećati onoga što nam omogućuje da hodamo idemo naprijed zajedno hrabrost i nada. Merci, monsieur le président. Hvala vam, predsjedniče Republike. Pozivam sada doktoricu Angelu Merkel, saveznu kancelarku Savezne Republike Njemačke. Sehr geehrte Präsidenten und Ministerpräsidenten, Poštovani predsjednici, premijeri, ekscelencije, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Gospođo Kol Richter, obitelji gospodina Kola, danas se opraštamo od Helmuta Kola, kancelara Njemačkog jedinstva, dobitnika nagrade Karlo Veliki i počasnog građanina Europe. On je studirao povijest, a sada je našao svoje mjesto u povijesnim udžbenicima. Svojom vanjskom politikom i svojom unutarnjom politikom e, on je oblježio Europu i dao joj je temelje. Njegov mandat povezuje se sa dugim nizom godina ekonomskog blagostanja, ali u svim tim godinama on nikad nije izgubio iz vida onoga što je nadilazilo Njemačku. Helmut Kohl je odlučio da su Europa i Njemačka entiteti koje treba izgraditi. Ono što mi danas uzimamo zdravo za gotovo možemo zahvaliti njemu. Jedinstveno tržište, ujedinjenje istoka i zapada, ukidanje granica i unutarnjeg nadzora i jedinstvena valuta za veliki broj e, članica Europske unije, postojanje Europe u današnjem obliku, sve je to intimno povezano s Helmutom Kohlom. Helmut Kohl ostavio je svoj trag na čitavom pokoljenju. Mnogi su se od toga distancirali i dolazilo je čak i do sukoba i različitosti u mišljenjima. Ja bih to sama mogla potvrditi, ali moramo to nadići. Čak i njegovi politički protivnici mu odaju počast. I to objašnjava ono što me se uvijek dojmilo kod Helmuta Kola, a to je bio njegov izuzetan osjećaj za sve ono što je politički izvedivo, ostvarivo i njegovo neuništivo uvjerenje u to da treba provesti svoje ideje u djelo. Na njega se moglo računati. Od samoga početka okružio se ljudima koji su možda čak i čudili neke druge članove stranke. On je ostavljao razrišene ruke i članovima vlastitog kabineta i u to sam se sama izravno uvjerila. Ponekad se u razgovoru s njime nije moglo nametnuti vlastita stališta, ali to se sve stavljalo po strani i u sastancima vlade i u konkretnim situacijama. Recimo 1992. Mjesecima mi je dopustio, unatoč tome što sam imala gips na nozi, da nastavim raditi u ministarstvu jer je on uvijek poticao osobne kontakte s ljudima u Njemačkoj, u Europi, u svijetu i na taj način uspio je stvoriti čvrste odnose koji su se temeljili na prijateljstvu i na povjerenju. On je bio svjetski političar koji je obraćao pozornost na ljude. Kada je izabran e, za kancelara, prvi puta je otišao u Pariz i jedan asistent François Mitterrand, je ispričao da su na početku Francuzi bili dosta suzdržani, ali onda, prema njegovim riječima, odmah su se oduševili. Osobni prijateljski odnosi koje je uspostavio Helmut Kohl održavaju i odnose između Francuske i Njemačke. U sjećanju naše zemlje uvijek imamo jasnu sliku dvojice šefova vlade koji zajednički posjećuju groblje u Verdunu i to je obilježilo otvaranje novog poglavlja zajedničke povijesti. Helmut Kohl znao je graditi mostove, otišao je u Pariz, Washington, Varšavu, Moskvu i naporno je e, radio na odnosima sa svojim susjedima i partnerima u svijetu. Kao dječak, kao dijete proživio je na vlastitoj koži drugi svjetski rat i ogromnu bijedu koju je njemački nacionalsocijalizam eh, donio svijetu. On je poznavao taj strah i upravo su ta njegova iskustva ga od najmlađe dobi nagnala da stupi u eh, CDU, stranku koja je bila tek nedavno nastala i na tim svojim iskustvima temeljio je i svoje političko djelovanje. Mi moramo biti još snažniji i izgraditi Europu u kojoj nikad više neće biti rata. Ta politička misao oblikovala je njegovo političko djelovanje. I sve se to temelji na njegovoj čvrstoj vezi sa svojom zemljom. Čitavoga života ostao je veze za svoje porijeklo i bio je duboko ukorijenjen u svojoj pokrajini koja se nalazi u središtu Europe. a također je pokazivao i spremnost na uspostavljanje bliskih odnosa sa susjednim zemljama. To su znali njegovi sugovornici i znali su da mogu imati povjerenja u njegovu riječ bez ikakvih okljevanja i propitkivanja. Kada je Kohl postao kancelarom, Europa i Njemačka bile su podijeljene. Oduvijek je postajala ta prijetnja oružanog sukoba. Na kraju njegovog mandata Njemačka je bila ujedinjena i po prvi puta imala je priliku živjeti u prijateljstvu i miru sa susjednim zemljama. Put ka proširenju Europe i NATO-a ka središnjoj i istočnoj Europi krenuo je upravo zahvaljujući njemu. Odluka o monetarnoj uniji donesena je također u suradnji s njim. Kada je Kohl postao kancelarom, ja sam živjela u DDR-u i vidjela sam njegove nastupe na televiziji i vidjela sam kada je Honecker pred kamerama rekao Njemci trpe zbog ove podjele i pate zbog izgradnje ovoga zida koji ih doslovce dijeli jedni od drugih. Mi moramo odgovoriti na te težnje Njemaca za ujedinjenjem jer oni pripadaju jedni drugima. Kraj citata. Ove riječi kancelara Kola su nama u DDR-u dale nov polet. Zapuhali su novi vjetrovi, čak i iz Moskve. Na stotine tisuća ljudi izišlo je na ulice i trgove i prosvjedovalo za slobodu i za rušenje zida. Kol je težio ponovnom ujedinjenju, dok su drugi možda okljevali, ali on je uvijek djelovao u interesu naših susjeda i naših partnera. Njegova uvjerenost u Europu i njegovo povjerenje u svijet omogućili su mu da ostavi po strani svu suzdržanost naspram njemačkog ponovnog ujedinjenja. To je sigurno bio najveći povijesni potez Helmuta Kola koji mu je zajedno s njegovim partnerima omogućio da uklopi Njemačko ujedinjenje u ujedinjenje Europe i to je bio čin mira i jedinstva. U svom djelovanju nadahnuo se Šumanom, Adenauerom, Moneom i drugim velikim europljanima. Sada imamo Europu niza pokoljenja, svako od kojeg mora naći vlastite odgovore kako bi dalje gradilo budućnost Europe. Ali sve se to vraća na ono što nas je učio Kohl. Povijest, sposobnost daleko gledanja ka budućnosti i ostvarivanja onog što je moguće, izvedivo. Čak eh, je i židovska zajednica objavila osmrtnicu Helmutu Kolu. Mislim da je to doista važno spomenuti. Ovdje se prisjećamo njegove sposobnosti nadvladavanja sukoba njegovim riječima. Nije to na budućim pokoljenjima, nego na našem naraštaju. Mi smo ti koji moraju graditi, a ne netko u nekoj daljoj budućnosti. I to je odlučio njemački Bundestag većin, dvotrećinskom većinom. Danas ćemo ispratiti Helmuta Kola u Njemačku proći ćemo kroz njegov rodni grad Ludwigshafen gdje je on e, živio godinama sa svojom prvom suprugom Hannelore koja je bila uz njega u dobru i zlu i koje se sjećamo. Gospođo Kohl Richter, Vi ste se svom supružniku posvetili do posljednjeg njegovog dana i to svom svojom ljubavlju i privrženošću. Vama upućujem svoje saočešće, vama i pripadnicima obitelji Helmuta Kola. Današnja svečanost e, zaključit će se u Špajeru i tu ćemo zatvoriti krug od Francuske prema Njemačkoj do Ranske pokrajine od njemačkog kancelara do kancelara jedinstva do počasnog građanina Europe. Bez Helmuta Kola životi milijuna ljudi koji su živjeli podijeljeni zidom do 1990. godine bili bi mnogo drugačiji. Čak i moj život bi bio bitno drugačiji. Kancelaru Kohl to što sam danas ovdje mogu zahvaliti vama. Hvala na prilici koju ste mi pružili i hvala na prilici koju ste pružili i drugima. Hvala. Hvala na prilici da koju smo mi dobili zahvaljujući vama kao Njemci i Europljani. Vi ste toliko toga izgradili, počivajte u miru, a sada je na nama očuvati vaše nasljeđe. Klanjam se pred vama i sjećanju na vas. Klanjam se sa svim svojim poštovanjem. Dank, Frau Bundeskanzlerin. Hvala vam lijepo, gospođo kancelarko.